and our meeting is uh, Naš sastanak uh, se prenosi. Mi smo isto elektronički vam poslali preporuke za koordinatore i ako nema primjedbi onda smatramo da je to usvojeno. Nakon toga imate na raspolaganju zapisnik sa sjednice od 20. i 21. ožujka. Ako nema primjedbi, onda je i to usvojeno. Prva točka na dnevnom redu danas je povratno izvješće o tekućim međuinstitucijskim pregovorima. Imate problema s prijevodom? Da ili ne? Ne funkcionira izgleda. Koji jezik? Francuski. Da. We will try to fix that. I hope uh, technical people... Izgleda da sada to funkcionira. Što se tiče trijelega vezano uz paket za kružno gospodarstvo, mi smo e, održali prvi neformalni dijalog o e, znači, paketu o otpadu. Imali smo razmjenu informacije vezano o najvažnijim političkim pitanjima u tom paketu. E, možemo reći da su se rasprave osnivale na stajalištu parlamenta od 17.3. i isto tako e, amandmana Korepera 18.3. vezano uz stajalište o e, amandmanima parlamenta. Što se tiče e, znači samog sadržaja, imamo cilja, vez, ciljeve vezano uz odlagališta. A što se tiče izračuna, znači imamo e, načine izračuna i ono što je važno trebamo reći da smo u svakom slučaju imali plodnu atmosferu, imali smo isto tako e, znači otpad od hrane, nus proizvode i to je nešto što će u svakom slučaju biti e, analizirano još dodatno prije drugog e, trijaloga koji će biti održan 26.6. Imamo li kakvih komentara vezano uz to? Ako ne, onda Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je e, izvješće gospođe Gutenland o energetskoj učinkovitosti. Dajem riječ gospođe Gutenland. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice, hvala vam. Što ste danas jutros ovdje? Želim vam predstaviti svoje mišljenje o energetskoj učinkovitosti danas. Za mene je to put u budućnost. Moramo bolje koristiti resurse, imati zbilja i pametna rješenja za e, naša tržišta i Europa u tom smislu može zbilja krenuti pravim koracima prema održivom e, e, gospodarstvu. Što se tiče određenih pogreški na e, tržištu, ne e, iskorištavamo sve potencijale energetske učinkovitosti. Kroz ovu reviziju možemo učinkovitost znakovito povećati. Europa mora iskoristiti tu šansu kako bi e, Europa na pravi način odgovorila na izazove. Energetska učinkovitost će učiniti Europu jačom i moramo biti e, i imati vodeću ulogu e, kao oni koji vode prema održivom društvu, možemo stvoriti i tisuće i stotine tisuća, čak i milijune novih radnih mjesta. E, ako znači stvorimo sigurne okvire za poduzeća da ulažu u inovativna rješenja. Što se tiče e, BDP-a u Europi e, imamo, ga, imamo povećanje. No, ono što je važno je da energetska učinkovitost zbilja aktivno sudjeluju u gospodarskom e, rastu, ono što je važno da time ojačamo stvaranje radnih mjesta sa pravim financiranjem i pravim ulaganjima. Modeli pokažu da možemo e, uvelike povećati broj radnih mjesta. E, kad uzmemo u obzir E, naše različite ambicije i ciljeve možemo e, stvoriti između 400 tisuća do čak 5 milijuna e, radnih mjesta. Isto tako visoko ambiciozni ciljevi za energetsku učinkovitost će doprinijeti zdravlju europskih građana jer možemo tisuće života smanjiti svake, e, e, znači spasiti svake godine smanjenjem zagađenja. Ono što je važno da moramo u svakom slučaju prioritizirati isto tako i borbu protiv siromašta te smanjiti e, utjecaj energetskog računa na domaćinstva povećanje ciljeva energetske učinkovitosti znači isto tako e, smanjenje neučinkovitih praksi, smanjenje zagađenja, povećanja energetske sigurnosti Europe. To će smanjiti uvoz znakovito, a za period 2022. do 2030. godine možemo reći da na uvozu možemo e, uštedjeti 88 milijardi eura. Zbog toga ono što je važno da imamo obvezujuće znači ciljeve energetske učinkovitosti za Europu e, za 40% do 2030. godine, a procjena učinka komisija e, govori o tome da e, ciljevi energetske učinkovitosti su najbolje rješenje za dugi rok. Zbog toga u izvješću imamo znači uvođenje e, obvezujućih nas, nacionalnih e, ciljeva e, u, i u članku 7. Na nacionalnoj razini ćemo imati također i stvaranje sigurnih okvira za ulaganja, ono što danas ne postoji. Isto tako u izvješću govorimo o tome da moramo imati obvezu renoviranja javnih zgrada u članku 5 i da to treba biti za sve javne zgrade. Možemo reći da tu imamo veliki potencijal za budućnost što se tiče energetske učinkovitosti i moramo to iskoristiti na najbolji mogući način. Sva ova stajališta su e, već bila potvrđena i usvojena od strane Europskog parlamenta e, u nekoliko navrata, a možemo reći da ono što moramo imati na umu su i ciljevi Pariškog sporazuma. Mora Europska unija preuzeti odgovornost za e, povećanje naših e, ciljeva i angažmana. Moramo se pridržavati angažmana, mi ovdje moramo i također imati na umu i svoju vjerodostojnost. I na kraju samo nekoliko riječi vezano uz pametna brojila. Pametna brojila zbilja imaju veliki potencijal i u tom smislu imamo e, znači E, proporcionalno izračunavanje kako ne bi druge učinkovitije solucije isključili. Ono što je važno je da znači imamo opskrbu e, ili grijanjem ili e, toplom vodom iz različitih izvora, to može biti uključeno u isto tako u e, stanarinu, a moramo imati na umu da to može stvoriti također i e, nove oblike energetskog siromaštva. Ono što je važno je da ne smijemo stvoriti nefleksibilna pravila. znači pametna brojila su dobro rješenje, ali ne smiju biti obvezujuća, nego moramo imati prije svega e, ciljeve koji će biti e, u, najvećem e, najvećoj mjeri usmjereni na smanjenje potrošnje energije. Ono što je izuzetno važno, mislimo da e, parlament e, će u svakom slučaju imati koristi od snažnog stajališta, a ono što je važno, čekamo da svi klubovi e, ostvare taj cilj. 14.6. je rok za podnošenje amandmana. Hvala. Hvala gospođo Kuteland. Mislim da se moramo požuriti vezano uz usvajanje ovog izvješća. Gospodin Belet, izvolite. Hvala. E, Nećemo sad tu govoriti o Trumpu i njegovom izlasku iz e, Pariškog sporazuma. To je tužno i glupo, ali to ne mijenja našu potrebu da krenemo u ovom smjeru povećanja energetske učinkovitosti. To je nešto što moramo imati na umu. Mi prije svega se moramo usredotočiti na dva sektora koji imaju e, veliki potencijal, prije svega građevinski sektor kao izvjestitelju cijeni za ETS, ja bih želio predložiti nešto vezano uz ETS, sustav e, trgovanja emisijama i nešto vezano uz ciljevanje izvan ETS-a. Znači imamo e, jačanje ETS-a posebno što se tiče... E, jačeg uključenja MSR-a i u tom smislu bismo trebali e, poticati države članice da iskorištavaju potencijale drugih sektora. A na to prije tu prije svega mislim na građevinski sektor. Kad govorimo o ovim obvezujućim ciljevima, e, o tome se već raspravljalo u odboru ITRE. Gospodin Girek E, pripada vašem e, klubu i on e, predlaže obvezujuće ciljeve na europskoj razini između 30 i 40%. Bilo bi dobro da razmislimo o tom prijedlogu. Možda je to veća šansa da dobijemo, da dobiju šansu na plenarnoj. Ono što moramo imati na umu da rezultat ovog procesa može biti da ti ciljevi neće biti obvezujući na nacionalnoj razini. Imamo i zabrinutosti vezano uz to. Mi smatramo da je moguće i da treba biti moguće da se ti ciljevi ostvare, ali pod uvjetom da komisija nastavi sa naporima e, izrade mehanizama i instrumenata koji će omogućiti da se ti ciljevi ostvare. Posebno mislim na mjere na području ekološkog dizajna i prijevoza. Mislimo da mora biti moguće da se dostignuti obvezujući e, ciljevi na europskoj razini. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, izvjestitelj e, govori o Znači da moramo stimulirati mala i srednja poduzeća, te da e, u svakom slučaju države članice trebaju osmisliti i poticaje i mjere za mala i srednja poduzeća. Da, mjere u svakom slučaju trebaju biti stimulativna, to, s time se slažemo, a što se tiče instrumenata mislim da o tome trebamo još raspravljati. I na kraju je sugestija izvjestitelja vezano uz članak 4 da se ne bavimo člankom 4. Mi se možemo složiti sa izvjestiteljem da trebamo iskoristiti mogućnost da proširimo e, znači područje primjene članka 4. članka 5. I u tom smislu može računati na našu podršku. Evo, to su glavne stvari koje smo željeli reći. Hvala gospodine Belet. Sljedeća govornica je gospođa Višnjenska. Izvolite. Dobar dan, dragi kolege. Prije svega želimo zahvaliti e, na suradnji, imali smo sastanke sa izvjestiteljima u sjeni, slažemo se s ovime što ste rekli, posebno što se tiče e, članka 1, moramo koristiti nove metode za građevine, a moramo se također i prilagoditi svakoj situaciji. Trebamo vidjeti što je moguće, što je isto tako e, rentabilno. Oprostite gospođo Višnjenska. E, samo trenutak, imali smo tehnički problem. Hvala. Hvala izvjestiteljici e, na poslu koja je obavila. Sjelažemo se vezano uz ono što je rečeno e, e, o članku 9a. Moramo koristiti nove metode što se tiče zgrada i građevina, no u svakom slučaju moramo se prilagoditi situaciji, napraviti ono što je tehnički moguće, isto tako ekonomski rentabilno moramo imati proporcionalnost u tom smislu. Isto tako trebamo uzeti u obzir da postoji e, cijeli niz vrlo različitih situacija ovisno o geografiji i smještaju samih građevina datumu izgradnje te moramo u svakom slučaju pristup prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. Nestrpljivo očekujemo reakciju komisije i to posebno što se tiče amandmana u okviru članka 5 gdje nemamo klauzulu revizije, a e, govorili ste znači o energetskoj učinkovitosti i o 40% i želite da se ti ciljevi uvedu na nivou Europske unije, također želite i obvezujuće ciljeve na nivou država članica. Mm, ovo nije iznenađenje za mene, no predstavlja problem. Energetska učinkovitost je dobar način smanjenja e, emisija slažem se s tim to je isto tako dobar način da imamo E, neovisnost što se tiče određenih e, isporučitelja, no imamo također i tehnološke i političke, politička ograničenja vezana uz to. E, što se tiče političkih ograničenja, države članice u vijeću su pokazala koje su orijentacije za njih prihvatljive i to u skladu sa E, ugovorima, a komisija ide on kraj mandata. Mislim da, e, znam da je u vijeću se odvela vrlo burna rasprava vezano uz to. Imamo velike ambicije, no mislim da time ćemo ući u sukob sa državama članicama i ne znam da li ćemo u tome pobijediti. Što se tiče stajališta država, e, ono uzima u obzir tehnološka ograničenja. Ta ograničenja su različita u različitim e, sektorima i to moramo uzeti u obzir. Zbog toga ne slažem se sa toliko strogim i e, ograničavajućim e, ciljevima. Ne slažem se za, dva, za 21. Kontinuitet je važan, no u članku 7 se predviđaju restrikcije za korištenje fleksibilnosti. Ne razumijem e, koje su dvojbe vezano uz to. Isto tako imam rezerve što se tiče prijedloga komisije i vašeg prijedloga što se tiče načina rješavanja rješavanja energetskog siromaštva. Komisija e, rješava taj problem na način da to direktno utječe na države članice ne uzimajući u obzir činjenicu da postoji samo, ne postoji samo jedna metoda izračuna e, opsega samog problema. Da, Imamo ulaganja država u energetsku učinkovitost i tako dalje, a ono čega se bojimo da ponekad imamo ulaganja koja nisu potrebna, a osobe koje e, pate od energetske e, e, siromaštva mogu patiti znači od tih novih ulaganja. Hvala. Uh, Hvala lijepa predsjedateljice i zahvaljujem izvjestiteljici na sjajnoj suradnji tijekom pripreme ovog mišljenja. Kao zeleni mi u visokoj mjeri e, podržavamo ovaj nacrt mišljenja osobito u pojedinostima poput postavljanja ciljeva mislim da je usuglašen u Europskom parlamentu već cilj od 40% povećanja energetske učinkovitosti, mislim da je on dostižen. Dakle, nije to neko sanjarenje, nego je to i tehnički dostižno e, i moguće postići, ali moguće postići i kroz uvjete na tržištu i vjerujem i uštede i e, to će sasvim sigurno rezultirati nižim računima za energiju u kućanstvima i industriji. I e, cilj nije samo postići ukupne ciljeve postavljene od Europske unije, već e, vjerujem da i energetska učinkovitost i ulaganje u nju može u velikoj mjeri pomoći e, konkurentnost e, gospodarstva Europske unije i gospodarstava država članica jer e, vjerujem da s ulaganjima neki zaostaju a na ovaj način će povećati svoju učinkovitost kao i učinkovitost cijelog kontinenta. Ne razumijem istočne države koje se protive nacionalnim ciljevima, budući da je u njihovom interesu da poduzmu sve što je moguće da se postignu i nacionalni ciljevi povećanja energetske učinkovitosti. E, ima nekih rupa u članku sedmom, uključujući i uključivanje e, transportnog e, sektora. protivimo se izuz, iznimkama iz sedmog članka i e, razlici od 27% koju e, izvjestiteljica predlaže, ali e, ukupno gledajući podržavamo sve što je rečeno o energetskom siromaštvu budući da države članice se mogu osloniti na sredstva Europske unije iz fondova da bi odgovorili na izazove energetske, energetskog e, siromaštva i subvencionirali one društvene skupine kao što su recimo siromašna kućanstva kojima je takva vrsta potpore potrebna, odnosno oni ne bi smjeli ostati napušteni. Još je nekoliko stvari koje želimo pridodati ovom izvješću. Europska unija treba nastaviti primjenjivati ovaj sustav uz kumulativne mjere i ponovno razmatranje ishodišta te e, e, uzeti u obzir dugoročne izglede vezane uz pariški sporazum i emisije ugljika i vjerujem da je ključni element za energetsku učinkovitost zapravo financiranje. Pitanje je odakle dolaze investicije i e, kako se troše i namjenjuju. Dakle, treba mobilizirati i privatna sredstva, a e, ulaganje u energetsku učinkovitost isplati se za, e, u razdoblju 3 do pet godina. I vjerujem da su tvrtke također e, spremne i žele e, podržati ove ciljeve energetske učinkovitosti, ali trebaju regulativu koja je stabilna i predvidljiva i to im trebamo pružiti. Javna sredstva uključujući i ova od Europske unije trebaju ciljati najosjetljivije skupine poput recimo Roma, imigranata i tako dalje, nalazeći rješenja za eh, određene situacije u državama članicama, E, u kojima bi poticaji e, za energetsku učinkovitost trebali biti možda nešto viši zbog razlika u e, stanovanju, unajmljivanju stanova i tako dalje. I to je moguće urediti, ali vjerujem da jedna ambiciozna uredba o energetskoj učinkovitosti je dobra stvar, e, zapravo e, treba urediti i podržati i zaštititi e, ona najosjetljivija kućanstva prvenstveno. Hvala lijepa, gospođa Hvala lijepa predsjedatelju. Ja zamjenjujem Pier Nicolo Pieriginija pa ću iznijeti neka od njegovih stajališta, tome dodati i svoja stajališta o ovom izvješću e, i direktivi o energetskoj učinkovitosti. Zahvaljujem izvjestiteljici na izvješću e, s kojim se u velikoj mjeri slažem, načelno i općenito. Slažemo se i s amandmanima koje je predložila, osobito odnosno na ciljeve. Ona je govorila o 40% povećanja energetske učinkovitosti. Mi se slažemo s tim da to treba biti obvezujući cilj na europskoj razini i to za sve države članice. Za nas je to ključno budući da to treba prenijeti i pretočiti u sasvim konkretno djelovanje, odnosno države članice trebaju izaći s prijedlozima e, koji će omogućiti ulaganje u energetsku učinkovitost i njeno povećanje. Dakle, e, i to sve države članice, one naravno koje su proaktivne, e, to već čine, ali sve države članice moraju usvojiti takve nacionalne ciljeve. Najbolja energija je ona koja se ne potroši e, i postoji ogroman potencijal za uštetu energije i svi ekonomski e, ciljevi i ekološki ciljevi i razlozi za to postoje. Dakle, hvala vam za postavljanje ovih e, vrlo ambicioznih, ali dostižnih ciljeva. Suglasni smo i s prijedlogom da se riješimo dijela fleksibilnosti i e, za isključivanje e, transportnog sektora koji je jedan od onih koji predstavljaju 30% konačne potrošnje energije. Doista je hitno da e, transportni sektor učini i da svoj doprinos uštedi energije. Dodat ću ovo na tragu onoga što je već rečeno i to da su amandmani od iznimnog značaja e, kad se govori o povećanju potencijala ovog alada, alata i e, stvaranju novih radnih mjesta, e, iskorištavanju potencijala i smatram da je važno da odvojimo ulaganje u energetsku učinkovitost od ulaganja e, u obnovljivu energiju, da se naprave precizne kalkulacije, ali svakako treba odvojiti ulaganje u energetsku e, učinkovitost e, od e, ulaganja u obnovljive izvore. Jer ulaganje u učinkovitost će rezultirati brzim povratom uloženih sredstava i te izračune treba odvojiti od izračuna za rast i stabilnost. Hvala lijepa još jednom izvjestiteljici. Gospođa Bodin, e, izvjestiteljica u Sjeni. Hvala, gospođo predsjednice. Gospođa Godin nije ovdje, ja ću predstaviti njezine primjedbe. Zahvaljujem e, izvjestiteljici na ovom poslu. Ovaj nacrt mišljenja vezan uz energetsku učinkovitost e, znači produžuje područje primjene direktive, aktualne e, direktive, posebno što se tiče energetskog siromaštva. Moramo imati na umu da energetsko siromaštvo je prije svega vezano za mjere štednje koje se nameće europskim narodima od strane europske Europske unije. Možemo reći da mjere nisu vidljive te da također ne e, zagovara stabilnost cijena energije. Isto tako nemamo stabilnost e, što se tiče primjena odredbi aktualne direktive što se tiče ulaganja, ulagača i tvrtki. Europska unija treba paziti da ne kompenzira e, i ne nadomješta odlazak e, SAD-a iz e, Pariškog sporazuma, e, te time još više ide u smjeru loše industrializacije. ne smijemo ni u kojem e, slučaju e, ove e, stvoriti situaciju gdje će ove mjere naštetiti našoj industriji. Sve te zabrinutosti trebaju biti uzeti u obzir. Hvala. Hvala lijepa. Da ću sad riječ kolegama koji su se javili za intervencije. Hvala lijepa. Hvala Juti Guteland na ovoj pripremi slažem se sa osnovnim pretpostavkama. U posljednjih nekoliko godina e, svaki dan trošimo milijardu eura za uvoz fosilnih goriva. E, to treba naša industrija, naši građani, ali naravno možemo poboljšati energetsku učinkovitost. Tu nemamo curenje e, ugljika, e, to je velika prednost prema ETS-u gdje moramo paziti da tu da ne dolazi do premještanja ugljika. E, obnovive energije su također važne. podupirem ih, ali procjena da su one neograničene nije točna. U Nordrhein-Westfalenu Eh, ljudi su malo skeptični što se tiče energije vjetra, ako je to eh, korištenje beskonačno. Eh, prema tome moramo imati i druge tehnike osim obnovivih izvora energije. Imamo ovdje vrlo dobru osnovu, podupirem u prvom redu da sada članak 7 ima dugoročni plan za sigurnost, ne samo do 2020. ili 30. već i e, dulje od toga. E, moramo vidjeti kako podupirati energetsku učinkovitost u Europskoj uniji E, veliki je napredak da sada imamo predlog komisije od 30%. Ako to preračunamo, e, ako sve provedemo kako komisija želi, onda ćemo i e, preispuniti cilj iz Pariza. Skeptičan sam otvoreno govoreći sa predlogom 40%. To je parlament često zaključivao i ja sam u tome na početku sudjelovao jer je to bilo e, znanstveno tada zasnovano. ali sada moramo e, jednostavno reći e, izgubili smo tri godine pripreme pa će vrlo teško biti postići 40%. A da ne govorim i o nacionalnim ciljevima. Stoga mislim e, da je e, cilj od 35% e, izvjestitelja iz ITRE-a da je to simpatično. Neke stvari kod toga mi se čine nejasnima i čudnima, ali u načelu podržavam. Pučani se su zabrinuti i to bismo željeli raspraviti ne želimo da e, politika energetske učinkovitosti koči razvoj industrije. E, to bi bilo krivo. Ne, mislim da to nije uključeno u prijedlog komisije, ali moramo biti sasvim jasni i reći da ne smijemo ograničiti razvoj industriji industrije zbog energetske učinkovitosti. I zadnji e, prijedlog od ITRA smo kod e, e, pregovora o MSR-u dobili odobrenje da ćemo dobiti članak 53+. Plus. E, to oni sada odbijaju. Moramo to uključiti u razgovore na konferenciji predsjednika. ITRE ne može samo o tom odlučivati moramo e, zastupati mišljenje da naša predstavnica bude u trialogu također. Hvala vam lijepa. Kratko ću govoriti jer e, je e, moj kolega već rekao sve što sam ja namjeravao. Uvijek kritiziramo komisiju, ali budimo jednom i pozitivni. Znam da, da sad e, djelujem slabo, e, međutim, evo, ne, nisam još preuzet mjesto u vlasti. Znam da to može zvučati svima šokantno, ali koji put treba istaknuti ono što je dobro. Ovdje je komisija uvidjela značaj energetske učinkovitosti i kad govorimo o učinkovitosti moramo da zadati i zakonske okvire. Iznimno mi je drago da je komisija konačno e, ušla u konfrontaciju s vijećem. Mislim da je to dobro. E, I e, komisija je to međutim učinila onako na pola volje možemo reći mora se više e, u to uključiti dakle energetska učinkovitost značajna je pogledajte kakva je procjena učinkovitosti ono što energetska učinkovitost čini zapošljavanju, kvaliteti zraka, smanjenom uvozu, energetskoj sigurnosti, e, osim e, uštede na smanjenju emisije stakleničkih plinova, mislim da je ovo opcija koja je dobra za sve i da ne smijemo propustiti postizanje ciljeva e, pariških e, sporazuma. I mislim da e, ovi rezultati su prikazani da bi se vidjelo kako, kakva je procjena učinka s 40% i hvala e, komisiji što je e, izvršila pritisak na vijeće, ali mi ćemo učiniti i veći. E, u cilju postizanja većeg učinka, ali i uspostavljanja nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti, da bi se utvrdilo da i na nacionalnoj razini imamo obvezujuće ciljeve. Iako sam tako pozitivan prema komisiji, nešto ću očekivati i za uzvrat, a odnosi se na transport. Ja e, to podržavam budući da je to sektor u kojem je nedostatna učinkovitost i trebamo prijedloge komisije da bi se osiguralo da se postave ciljeve i za transport i da taj sektor doista ostvari ono što treba u smislu emisija i smanjenja emisija CO2. I e, to je naravno e, potrebno zacrtati za razdoblje već do 2025. Što prije to bolje e, i e, ja očekujem i da komisija za uzvrat bude vrlo pozitivna. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Florans. Ovo je e, jako zanimljiva nizozemska veza, ovo što se odvija. E, izvještaj je zanimljiv i važan jer e, smo obvezali industriju da postigne određene ciljeve na području energetske učinkovitosti. To smatram važnim iako e, sada možemo se sporiti oko 40%, ali to nije odlučujuće što je odlučujuće e, u mojoj zemlji, Austriji i Nizozemskoj već dugo pokušavamo e, uspostaviti energetsku učinkovitost u zgradama, a do sada smo u, u tome nismo uspjeli ulaganja e, e, e, u tu učinkovitost u mojoj zemlji ne rastu. Ako se ovdje svi složimo, to ne znači da će se stanovništvo s nama složiti. Ovi obvezovići ciljevi za učinkovitost zgrada bi morali biti fiksirani na nacionalnoj razini, ali za to trebamo osvješćivati građane. E, građani moraju to činiti dobrovoljno jer imaju velike potpore za to, to je gotovo besplatno. Ne, smije, ne radi se o birokratskim propisima, već o osviještenosti građana. Hvala. Gospođa Majsner ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Mi glasamo o tome e, e, da li e, Pariški sporazum igra važnu ulogu. 20% poboljšanja je mnogo premalo, premalo ambiciozno, a Trump istovremeno izlazi iz sporazuma. E, stoga je još važnije da Europa bude e, prisutna. Moramo postrožiti ciljeve. Ne znamo e, kako to možemo postići uravnoteženim pristupom. Dati ću jedan pristup. Želimo obnovivu energiju, to je ispravno. Trebamo više industrije vjetra, a zato trebamo čelik E, želimo e, e, vjetar, ali moramo zato proizvoditi i čelik. Stoga je ispravno da pokušavamo imati uravnotežen pristup. Moramo biti i ambiciozni, moramo imati više ciljeve, ali moramo biti i fleksibilni, moramo dati zraka za disanje industriji. transport je pri tome važan, promet je važan, imamo karbonizaciju u dekarbonizaciju u transportu. Tu moramo još mnogo učiniti. Kad to gledamo u cjelini kod prometa se ne radi samo o potrošnji manje energije, već i o razvoju inteligentnih e, prometnih sustava e, koji će smanjiti potrošnju energije. Prema tome postoje mnoge e, stvari u kojima moramo pooštriti standarde. E, dakle, ne samo energetska učinkovitost, već cjelokupna slika, cjelokupna industrija. Kako možemo osvijestiti e, stanovništvo i to je važno. Mm, mm, naravno, tu su i porezi važni Smatram da je izvješće vrlo važno i e, mi ćemo podnijeti amandmane, ali zahvaljujemo i izvjestiteljici. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Dale je zadnja govornica. Hvala vam lijepa predsjedateljice i ja ću početi tako da zahvalim izvjestiteljici, ali mislim da ima i e, različitih stajališta o obvezujućim e, ciljevima. E, prema tome ja mislim da ću se prikloniti tome da je e, već u 2014. godini obvezujući cilj za smanjenje za 20% postignut, što e, jača stajalište o tome da bismo trebali biti ambiciozni za ciljeve do 2030. godine, pa čak i nadići i premašiti ono e, preko 40%. Dakle, što se fleksibilnosti tiče, postoje od određene rupe, a pogotovo u smislu direktive za energetsku učinkovitost iz 2012. godine i e, oslabljen je e, tu pristup e, tim rupama i one bi trebale biti uklonjene iz nove direktive, pogotovo da bi se trebalo pokazati da su dovele samo do postizanja polovičnog cilja e, za energetsku učinkovitost. Također trebalo bi e, i u javnom sektoru postaviti ciljeve e, koji će biti e, primjer u, zgradarstvu e, i s izvjestiteljicom se slažem da 3% obnove javnih zgrada treba prenijeti na sve javne zgrade, a ne samo one koje pripadaju vladama i e, moramo također kao odbor utvrditi da izvjestitelj našeg odbora za ovu direktivu bude nazočan svim trijalozima i svim pregovorima. Hvala vam lijepa. Nemamo još e, odgovor i tre odbora o pravilu 53+. Ali nastojat ćemo taj odgovor dobiti od njih. Paul Hudson u ime komisije će se osvrnuti na ovo što je čulo, čuo. Jako je puno toga s čim bi se, bih se mogao suglasiti, ali neću na to trošiti vrijeme E, sve ono što smo rekli o koristima energetske učinkovitosti e, je e, sigurno daleko sežnije od same uštede energije E, i e, odgovarajuća provedba e, je bitna, tu se s gospodinom Florencom slažem, nije dakle dovoljno samo postaviti ciljeve, nametnuti nešto s čim ljudi neće biti zadovoljni. Nekoliko još konkretnih stvari, neću govoriti o razinama, obvezujućim ciljevima članku 7, to su kontroverzna pitanja pitanja koja će se raspravljati u trijalogu. Međutim, s gospodinom Beletom se slažem da su obvezujući nacionalni ciljevi nešto što nam možda ne treba u ovoj domeni. Imamo druge alate, imamo alate poput ekodizajna, poput e, zatim legislative e, o ugljiku i tako dalje. Trebamo pojačati evropsko djelovanje, a svaka država članica to će raditi za sebe. Dakle, mi ne predlažemo nacionalne ciljeve. Što se tiče energetskog siromaštva, ne želimo reći da bi to trebalo e, nam domjestiti socijalnu politiku na nacionalnoj razini. Energetsko siromaštvo je nešto s čim e, se svaka država članica nosi na svoj način i nema europske politike e, koja bi to nadomjestila. Međutim, sredstvo za borbu e, je recimo svakako i izolacija zgrada, dakle sprečavanje toga da energija nekontrolirano istječe, što je e, jedan od alata, odnosno sredstava za rješavanje energetskog siromaštva. Isto tako paket uključuje i e, dereguliranje cijene energije e, što bi trebao biti dio paketa. S gospodinom Javorom se slažemo o važnosti financiranja. Činimo jako puno toga još i izvan ovog pravnog prijedloga, a što se odnosi na ulaganja E, i mi se opet slažemo da bi trebalo se koncentrirati na privatna sredstva, a javna koristiti za privlačenje e, boljih i većih investicija. S gospođom e, vi se slažemo o tome da bi trebalo, da je vrlo važno da imamo dobre izračune, odnosno da energetska učinkovitost ne bude diskriminirana u korist eh, drugih eh, eh, načela. E, jako nam je drago gospodine Ajkaut što smo dobili od vas e, ove e, komplimente, to će sigurno biti u samom, na samom početku našeg izvješća. Mi bismo apelirali na Envi i parlament da nas podrže i da podrže elektromobilnost u nekim od rasprava imamo e, teškoća s dobivanjem e, podrške za taj korak, e, dakle elektromobilnost. Trebao bih spomenuti jednako tako da nam je drago što smo od gospodina Lize dobili podršku za dugoročni pristup što je vijeće dugo osporavalo, odnosno da trebamo djelovati i već imati na oku i razdoblje iza 2030. godine. Imamo veliki paket energetske, energetskog zakonodavstva pred sobom koje bi trebalo riješiti, ali trebalo bi područje e, primjene ovih prijedloga e, uskladiti s prijedlozima komisije budući da amandman recimo 17 na članak 5 e, na to da se e, izoliraju ne samo zgrade u vlasništvu vlade nego i sve javne zgrade e, da bi to trebalo naglasiti i zatim revizije, energetske revizije bi trebalo isto tako naglasiti u e, odgovarajućem članku, a u članku osmom smo uvjerili vijeće da ne treba ponovno otvarati pravni tekst, već da treba nama dati pomoć u e, izradi teksta smjernica. E, to je dakle podrška koja nam treba. Hvala vam lijepa. Evo i posljednja, posljednje dajemo riječ e, izvjestiteljici, e, gospođi Gutland. Hvala lijepa e, što ste mi dali povratne informacije o ovom izvješću. Neću se osvrtati na svaku točku. Drago mi je što smo suglasni o puno toga, ali reći ću samo nekoliko stvari o ambicijama i obvezujućim ciljevima, budući da to predstavlja veliki dio ovog izvješća. Vjerujem da, eh, a tako i po mom iskustvu, da mnogi od dionika žele veću jasnoću i predvidljivost na tržištu. I u eh, brojnim sastancima eh, s dionicima to je poruka koju neprestano čujem i trebalo bi utvrditi da ulaganje u, no, u tržište nove tehnologije i rješenja bi svakako donijele veću predvidljivost, a to se može e, ostvariti kroz obvezujuće ciljeve i utvrdivši da se države članice e, doista predano bore za postizanje mjera i provedbu mjera Europske unije. Vjerujem jednako tako u e, ambiciju i težnju E, da energetska učinkovitost bude e, jedna od najvažnijih e, stvari u našem djelovanju i alata koje koristimo ne samo za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma, već i zbog mnoštva pogodnosti koje se odnose na našu odgovornost za klimu. što ciljeve postavimo više i vežemo ih uz radna mjesta, sigurnost i zdravlje evropskih eh, građana, eh, budući da recimo eh, je u sektoru energetske učinkovitosti porast broja radnog mjesta između 2,5 i 4%, što je znatno više nego u drugim sektorima i znamo da je jako puno evropljana koji priželjkuju stalna radna mjesta. Što se sigurnosti tiče, prijedlog u ovom izvješću e, znatno smanjuje uvoz energije u razdoblju od 2021. do 2030. a 288 milijardi eura je ušteda na uvozu energije u Europu što sigurno e, doprinosi i stabilnosti e, Unije. I još jedna korisna stvar koju želim naglasiti je primjer koji se odnosi na zdravlje ljudi. Prijedlozi iz ovog izvješća će e, povećati e, očekivanje, očekivanu duljinu života za 70 milijuna ljudi smanjujući onečišćenje zraka i e, učinci na zdravlje građana su ogromni. Pa bih doista željela da parlament ostane dosljedan e, i drži se odluka koje smo donijeli u parlamentu pred e, samo godinu dana te da e, ostane pri ovim ambicijama od 40%, a što se vijeća tiče, znamo da se radi o e, pregovorima. Krenemo li u njih e, s niskim ambicijama i očekivanjima, onda će tako niži biti i e, rezultati. Trebamo, e, kao i za Pariški sporazum, više postavljene ambicije u trijalogu. Ne želim slušati argumente da bismo za trijalog trebali smanjiti naša očekivanja i ambicije. Hvala. Hvala lijepa na ovom vrlo e, strastvenom zagovaranju energetske učinkovitosti. Idemo sada na glasanje. E, krajnji rok za amandmane, ako ih imate, je 11. E, lipnja. a glasanje će biti u rujnu. Imate li e, kartice za glasanje? E, prvo glasanje je jedno glasanje o proračunu. Otvaram glasanje elektroničko je. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Hvala lijepa. Uh, the Drugo glasanja je izvještaj gospodina Javora uh, primjena uh, direktive o, odgovornosti za direktiva odgovornosti za zaštitu okoliša. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani e, moramo provjeriti. Amandman 6. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbija se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29 za, protiv, usvaja se. E, usmeni e, amandman za kompromis 5, e, da li itko ima nešto protiv, Jeste li svjesni tog usmenog amandmana? Ima li tko prigovor? Ne, ako ne. Kompromis e, pet sa ovim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne šućam što rade socijalisti, ali to sam vidjela. Zatvaram glasanje. Odbija se. E, jednaki broj za i protiv. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 52, amandman 52, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada konačno glasanje, elektronički glasamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitke. Ovo e, e, zaključuje sesiju za glasanje. Hvala. So, dear colleagues, we would continue our meeting. Please do... Kolege i kolegice, molim, moramo nastaviti sastankom. Oni koji žele otići, neka odu, molim vas. A drugi neka sjednu, kako bismo mogli nastaviti radom. Sljedeća točka dnevnog reda. E, e, zakonske mjere e, za zaštitu zviždača koji otkrivaju informacije od javnog interesa, informacije koje se tiču poduzeća i javnih tijela. Gospodin Flanagan, izvjestitelj, ima prvi riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Vrlo mi je drago što sam mogao sastaviti ovaj izvještaj. E, sa svima s kojima sam razgovarao o zviždačima mi kažu da su to hrabri ljudi, da ih moramo zaštititi i pomoći im. E, možete, e, mislite da nema problema u toj pomoći, ali mnogi će vam reći da su zviždači hrabri, ali Mislim da treba stvoriti situaciju u kojoj njima ne treba hrabrost, već da rade nešto normalno ako se nešto sumnjivo događa. E, zašto zviždači moraju biti hrabri? Zato jer ih ne štitimo. E, kad e, bismo ih štitili, onda hrabrost ne bi bila potrebna. Devet točaka imam pomanjkanje e, adekvatne zaštite zviždača šteti provedbi propisa, recimo o okolišu i sigurnosti hrane. Drugo, zviždači mogu e, igrati e, važnu ulogu u smanjenju rizika za okoliš i zdravlje E, oni otkrivaju opasne stvari za zdravlje građana i za sigurnost e, hrane. Dobro zakonodavstvo će dobrinjeti ponovno izgradnji povjerenja u znanstvenu ekspertizu. E, premalo država članica štite zviždače. Trebamo zaštitu na europskoj razini kako bi zaštita bila jednaka u svim državama članicama. Peto, e, direktiva o zaštiti zviždača ili svake druge mjere koja je slična tome, e, to se mora efikasno provesti. E, oni moraju imati široko područje primjene. Moramo imati sveobuhvatne, adekvatne i brzo primjenljive mjere mjere ne smiju dovesti do odmazde. Osam, moramo e, definicija zviždača ne smije biti uska niti ograničena na određena područja. Ne smijemo stvoriti e, kutije u koje pristaju zviždači. E, javni i privatni sektor moraju biti jednako zaštićeni. Zakonodavstvo Europske unije moraju, mora sadržati e, jasne definicije odgovornosti e, i adekvatno zaštititi zviždače. Mi smo zaključili što ćemo uključiti u ove prijedloge. Imamo tri riječi mm, sve je to posvema jasno. Ako sve to prevedemo, živjet ćemo u sigurnijem svijetu. Sada izvjestitelji u sjeni za pučane imamo predstavnika. Izvolite. Hvala lijepa. Predsjednik predsjedniče, dragi kolege. Ovaj izvještaj o zaštiti zviždača koji djeluju u javnom interesu kad otkrivaju e, povjerljive informacije, to je usvojio odbor Juri e, prošlog prosinca. E, a sada imamo ovaj izvještaj. Zaštita zviždača mora biti prioritet za nas to područje štiti mnoge interese. Naročito kad e, jamčimo slobodu izražavanja i demokratski pluralizam. Govorimo li o javnom ili privatnom sektoru, zviždači igraju važnu ulogu u borbi protiv korupcije i e, štićenju javnih interesa. Moramo naći ravnotežu između zaštite e, zviždača i zaštite e, povjerljivih informacija privatnog sektora. Zviždači štite javno zdravlje. Oni igraju važnu ulogu na području zdravlja, okoliša i sigurnosti hrane. Zaštita zviždača će dovesti do e, više sigurnosti e, naše hrane i okoliša. Mi ćemo podnijeti amandmane E, spremni smo surađivati sa svima koji su zainteresirani za ovaj dosije. E, sljedeći govornik je e, predstavnik SID-a, to je predstavnica. U prvom redu zahvaljujem mojem irskom kolegi gospodinu Flaniganu na obavljenom radu i oboje dolazimo iz e, zemalja koje su slične u zaštiti ili ne zaštiti zviždača. E, znamo koliko e, nezaštićivanje zviždača korozivno djeluje na društvo. To krši sve etičke norme i dovelo je do jedne od najvećih bankarskih kriza u povijesti Istovremeno e, e, ekonomske posljedice su dovele do e, krize u zdravstvenoj skrbi i do mentalne krize. često se diskreditiraju čak i socijalni radnici koji nastoje štititi zviždače. E, imamo velike e, irregularnosti, na primjer u e, preračivačkoj industriji mesa. 2014. smo imali za zakonodavstvo koje je trebalo štititi zviždače, međutim taj zakon nije dovoljan. Naročito kad se radi o duboko ukorijenjenim institucionalnim kulturama. Eh, u državama članicama se zakonodavstvo za zaštitu eh, zviždača jako razlikuje, pa je situacija nesigurna. možemo eh, imati dramatično različite ishode u zaštiti okoliša, sigurnosti hrane i tako dalje ako štitimo zviždače koji dojavljuju povjedljive informacije. Slažemo se sa ključnim zahtjevima e, izvještaja, trebamo imati horizontalne mjere za zaštitu zviždača. E, e, recimo LuxLeaks i ti slučajevi pokazuju koliko je zaštita zviždača važna kada je e, gospodin Juncker postao predsjednik e, komisije, Luksemburg je još uvijek e, zarađivao milijune eura nelojalnim poreznim sustavom. Ja mislim da zaštita zviždača mora biti u javnom interesu E, mediji također moraju e, o tome obavještavati. Za sada je to izvještavanje bilo nedostatno. E, također mislim da nije dobro da smo komisiju malo pustili iz kontrole i da e, je ona usvojila tekst e, bez horizontalnih e, instrumenata za zaštitu zviždača. Kako bismo to riješili sadašnjim mjerama, moramo dobiti direktivu koja će imati široku definiciju zviždača sa adekvatnim zaštitnim mjerima E, složenost e, tog područja i zakonodavstva nije obeshrabrila komisiju. E, zašto do sada nismo adekvatno primjenjivali zakone, zašto smo štitali veliki biznis E, krajnje je vrijeme da se zaštitimo, da zaštitimo naše zdravstvene sustave, sigurnost hrane i tako dalje i da donesemo ove mjere. Hvala. Ne vidim e, e, izvjestitelje u sjeni iz EKR-a i druge izvjestitelje. Dati ću sam sebi riječ kao izvjestitelju u sjeni za zelene. Smatram da kad govorimo o zaštiti zviždača moramo jedno imati na umu, da se radi o nečemu da je to etička obveza ili e, lijepi čin, nego da je to prije svega štiti javne interese. Zviždači nas zaštićuju kao društvo i kao javnost i zbog toga na kraju moramo dokazati da zviždači se izlažu velikom riziku kad u javnosti izlaze sa e, e, zbilja e, cijelim nizom e, primjera kršenja ljudskih, e, kršenja zakona i tako dalje. Moramo im dokazati da ih možemo zaštititi na pravi način. Zahvaljujemo izvjestitelju na zbilja dobro obavljenom poslu i izvrsnom izvještaju. Ono što je važno je da podržimo ovo izvješće. Nekoliko točaka, da, slažemo se s time da nemamo dovoljnu zaštitu eh, eh, zviždača u Europskoj uniji. Imamo različite razine zaštite zviždača u različitim državama članicama, no često eh, priroda takvih slučajeva je prekogranična i zbog toga važno je da imamo pravu primjenu e, zakonodavstva na prekograničnoj razini. Želio bih e, dodati neke točke, ali to ću napraviti kroz amandmane. Želim znači isto tako e, istaknuti prekogranični karakter e, rizika za okoliš i za sigurnost hrane E, to je nešto što je izuzetno e, važno. Ti rizici nisu ograničeni samo na jednu državu članicu, nego naravno ovdje moramo u svakom slučaju stvoriti jasan okvir e, za zakonodavstvo na europskoj razini. Isto tako je važno reći da postojeće odredbe na razini država članica ili u okviru europskog zakonodavstva imaju e, ograničeno područje primjene i pokrivaju neke slučajeve, a neke ne. I isto tako vode do nezakonodavne zakonodavne pravne nesigurnosti, imamo neke manjkavosti i rupe u zakonima. Snažna zaštita za zviždače e, može dovesti također i do ograničenja e, rizika za okoliš. Ono što je važno da nemamo samo sankcije, nego da preveniramo štete za okoliš na pravovremeno. Ono što je važno da trebamo također e, i poticati pravovremeno davanje informacija javnosti. E, također je rečeno i slažemo se s tim da moramo imati horizontalnu direktivu zaštite zviždača, imamo također izvješće vezano uz proračunsku e, kontrolu, e, juri odbor radi na ovom izvještaju i tako dalje. No, Mislim da u različitim sektorima možemo stvoriti e, iste strukture E, ono što je važno da nam je potrebna horizontalna struktura kako bi te e, različite nivoe zaštite e, ujednačili i to za privatan i za javni sektor. Siguran sam da ćemo nastaviti suradnju sa izvjestiteljem te da će odbor doprinijeti ovoj raspravi. Posebno što se tiče znači ovih okolišnih aspekata zaštite e, zviždača. Hvala. Sada krećem e, dalje. E, I sada idemo na predstavnika ENF-a, izvjestiteljica u sjeni, gospođa Dornano. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem izvjestitelju na prezentaciji. Slažem se sa nacrtom mišljenja. Zviždači su e, znači e, otkrili velike skandale na području okoliša i zdravlja, medijator, gardazil i tako dalje. Ponekad su sami protiv svih, posebno kad se tiče snažnih privatnih interesa. Zbog toga oni moraju privatno i profesionalno biti zaštićeni. E, zbog toga e, njihova hrabrost e, mora biti zaštićena. Što se tiče jedan i pet članaka direktive zaštite tajnosti, znači poslovne tajne, e, možemo reći da ta direktiva ne zaštićuje dovoljno zviždače i zbog toga trebamo stvoriti e, pravne instrumente koje će na bolji način zaštićivati i stvarati e, sigurniji pravni okvir. Što se tiče amandmana, moramo prije svega inzistirati na anonimnosti zviždača, zbog toga e, oni mogu izveći cijeli niz kaznenih e, progona. Isto tako moramo e, imati povjerljivost otkrića možemo isto tako posebno pridavati važnost zaštiti zviždača koji dolaze iz agencije Europske unije. Oni su e, cijeli niz navrata govorili o sukobu interesa u e, znanstvenika koji rade za EFSU. Isto tako možemo iz direktive isključiti neke povjeljive informacije koje se tiče zaštite vitalnih interesa država članica. Građani ne smiju otkrivati, biti poticani da otkrivaju takve tipove informacije jer to ne odgovara javnom interesu. Hvala. Thank you. And now I would like to give the floor to the commission. Hvala. A sada dajem riječ predsjedniku komisije, gospodinu Suli. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Želio bih vas informirati o stanju situacije. Kao što znate, mi raspravu e, pomno pratimo i to je u skladu sa radnim dokumentom 2017. godine komisije. Zbog, sad provodimo e, također i provodivost daljnjih akcija na europskoj razini. I to što se tiče horizontalnih e, e, znači zakonodavnih akata. Naravno, moramo u svakom slučaju tu uzeti u obzir načelo subsidijarnosti. Mi smo pokrenuli javno savjetovanje 3. ožujka i e, to savjetovanje je završeno 29. E, svibnja, a još uvijek se e, sakupljaju informacije vezano uz zaštitu zviždača. Imamo znači e, temelje za donošenje odluka što se tiče provođenja politika i također odluka vezano uz e, znači e, potrebne eventualno zakonodavne akte na europskoj razini u budućnosti. Mislim da ćemo znači u srpnju donijeti odluke vezano uz opcije koje nam stoje na raspolaganju. Hvala. sada se e, vraćamo na izvjestitelja gospodin Flanagan. Hvala, hvala vam svima na vašim komentarama. E, e, ono što je važno da li da imamo na umu e, da e, što je zapravo važno za zaštitu zviždača. Ono što moramo imati na umu da su ti ljudi mentalno e, znači oštećeni u ovom trenutku u Irskoj od kuda dolazi. Ako mi netko kaže da znači postoji zviždač zvižač i u ovom trenutku ono što ću mu e, ja reći e, šutite jer ćete se inače uništiti, uništit ćete vaš život. Ja dolazim iz okruženja gdje znači imali smo isto tako lažna svjedočenja vezana uz zviždače. Svi razumiju što se ovdje događa. Ja reći da što se tiče e, zviždača u Irskom parlamentu govorilo se znači o informacijama što se tiče financijskih e, otkrivanja. a znači moja e, kćerka također je zapravo shvatila o čemu se radi, da ova osoba je rekla istinu i nakon toga izgubila posao i sada se nalazi u problemima. Ako i djeca mogu razumjeti kakva je situacija, onda moramo u svakom slučaju biti svjesni i shvatiti da kad e, zviždač e, otvori usta da ga moramo zaštititi mi moramo nešto napraviti. Da, ovo je znači specifično o izva, na području zdravlja i tako dalje, ali komisija bi se trebala baviti svim sektorima jer to ima negativni utjecaj na zdravlje svih zviđa, zviđača i na području poljoprivrede, e, zdravstvenog sektora, financija i tako dalje evo to utječe na zdravlje svih. Hvala. You very much and um, the timetable of uh... Hvala. A znači rok za podnošenje amandmana je 16.6. u 11. sati. E, glasanje ćemo imamo 28.9. u odboru Juri, a na plenarnoj ćemo glasati na plenarnoj sjednici u listopadu. Sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni mišljenja, o direktivi o pticama, direktivi o staništima, te o provedbi zakonodavstva o zaštiti okoliša. Imamo sljedeći predloženi postupak da poslušamo znači doprinos eh, znači ravnatelja eh, uprave D u okviru eh, DG environment. A nakon toga smo imali i cijeli niz osoba koje su se javile e, za sudjelovanje u raspravi. Evo, gospodin Dagado Rosa, možemo ga poslušati. Hvala, gospodine e, predsjedniče, što vam mogu e, predstaviti akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo. Imat ćemo prezentaciju koju ću ja koristiti, no ja bi vrlo kratko predstavio plan, on je objavljen i poznat je, a u okviru toga ću odgovoriti i na pitanja e, članova parlamenta koje smo dobili. Kad govorimo o ciljevima akcijskog plana za prirodu, to znači e, potiče i od analize e, mogućnosti provedbe direktive e, vezane uz prirodu, govorimo znači o potencijalima što se te također o utjecaju e, na ekosustave, te također i o uslugama ekosustava. Također se govori i o jačanju implementacije. Moramo koristiti strateške ciljeve za 2020. godinu. A što se tiče smjernica, moramo to uskladiti sa socioekonomskim ciljevima. Kad govorimo o akcijskom planu, e, on je strukturiran e, u, o, oko četiri prioriteta. Strukturirano je e, znači vezano uz prikladnost mjera, znači imamo znači te socioekonomske ciljeve, jedan Znači, prioritet je znači, poboljšanje smjernica znanja te osiguranje bolje usklađenosti sa širim socioekonomskim ciljevima. Drugo je izgradnja političke odgovornosti i poboljšanje sukladnosti. Isto tako imamo jačanje ulaganja u mrežu Natura 2000 te poboljšanje sinergija s instrumentima financiranja EU-a, a zatim imamo prioritet bolje komunikacije, informiranja, uključivanjem građana, dionika i zajednica. Imamo znači 50 akcija, a te akcije ta djelovanja imaju pod e, djelovanja i to e, je znači e, odraženo u radnom dokumentu uz akcijski plan. Imamo vremenski okvir od 2017. do 2019. godine, a ono što je važno da akcijski plan ne treba sad tu odgovarati na pitanja o kojima ćemo raspravljati u okviru rasprave o e, budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Isto tako imamo e, znači cijeli e, niz znači dionika, agencija i tako dalje koji će biti uključeni u tu raspravu. Neću ulaziti u detalje akcija nego ću sada vam reći nešto i to prateći slajdove. Pod, akcijom 1, e, djelovanjem 1 imate A i B vezano uz ažuriranje smjernica, Gospodin Florence je postao pitanje, isto tako dobili smo pitanje e, fleksibilnosti unutar direktive Natura 2000. godine. Isto tako imamo i pitanja vezano uz sukobe interesa sa ekonomskim aktivnostima. Gospodin Dorfman, e, Müller i tako dalje su postavili pitanja vezano uz to, a imamo također i pitanje vezano uz članak 6.1 što se tiče administrativnih mjera. Prvo što se tiče ovih smjernica, e, imamo zaključak e, kolegija povjerenika da nećemo mijenjati e, znači priloge, a što se tiče ažuriranja, E, želimo u svakom slučaju e, objasniti sustave e, fleksibilnosti u okviru okvira. Radi se o člankima 6.1 i 6.4, no isto tako i člancima 16 što se tiče pravila zaštite vrsta. Ne znam što, će biti sadrženo u smjernicama, to će biti ažurirano 2018. godine, no u svakom slučaju će uzeti u obzir e, sadašnje smjernice, a također će odgovoriti na cijeli niz pitanja tijekom e, fitness e, provjere. Imamo znači članak 16 koji će biti sigurno e, ažuriran, govori se znači o mogućnosti u okviru sadašnjeg okvira, a razgovarat će se o smjernicama sa dionicima, institucijama kako bi se znači definirao i okvir i sudska praksa. Ja bih želio e, reći nešto vezano uz direktivu o pticama i e, staništu i možemo reći da oni zajedno pokrivaju 250 e, tisuća vrsta. Imamo s jedne strane problematične vrste, a s druge strane strogo zaštićene i postoji isto tako fleksibilnost u sustavu izuzeća to je nešto što, sam, e, što će se isto tako pojasniti u okviru smjerica. A kad govorimo o akcijskom planu vezano uz ubrzavanje procesa zaštite, to je nešto što želimo postići u okviru boljeg korištenja ovog mehanizma fleksibilnosti. A kad govorimo o korištenju obvezujućih administrativnih mjera. Države članice moraju e, na svojoj razini ustanoviti pravilne zaštite, e, mjere zaštite, a i to kroz e, planove upravljanja. I u tom kontekstu države članice znači izabrati koje mjere žele primjenjivati. Mi ni u kom slučaju nećemo utjecati na to, nego e, je važno da se postignu ciljevi u okviru smjernica. A sada pitanje vezano uz akciju 1B, e, vezano uz e, usluge ekosustava. Gospođa Brijano je postavila to pitanje. U svakom slučaju želimo e, poticati države članice da zaštite tu prirodnu baštinu, a trebamo vidjeti na koji način možemo mobilizirati države članice za procjenu isto tako stvaranje popisa što se tiče te prirodne baštine. Imamo tu i primjere, dobre prakse, te govorimo o tome koje smo lekcije naučili u cijelom ovom procesu. Ono što želimo da osmislimo smjernice, te također financiranje, što se tiče podržavanja znači akcija u okviru e, obzora 2020. ili Eurostata. U tom smislu imamo znači e, stvaranje mogućnosti uključenja usluga ekosustava u e, proces donošenja odluka. Mi ćemo u svakom slučaju kao komisija organizirati cijeli niz događaja kako bismo uključili dionike, a isto tako ono što je važno trebamo uzeti u obzir dobre primjere praksi u državama članicama i sve to može biti vrlo korisno. Sad krećem na pitanja vezano uz akcije e, dva što se tiče podrške državama članicama. Gospodin Linc je postavio to pitanje da u svakom slučaju prepoznajemo da bismo trebali ojačati podršku nadležnim tijelima kako bismo promovirali pametno e, e, primjenjivanje mjera. Što se tiče politika Imamo znači davanje dozvola što se tiče zaštite e, vrsta, imamo također pristup do najboljim praksama, smjernicama i tako dalje. Imamo također e, mjere što se tiče uključenja dionika možemo reći da što se tiče podrške u e, relevantnim dokumentima imamo to naznačeno. Ono što želimo e, napraviti da potičemo države članice da uzmemo da se služe tim mehanizmom peer to peer kako bi širili najbolje prakse te također razmjenjivali znanja i iskustva E, među nadležnim e, tijelima. Što se tiče prioriteta B, imamo znači pitanje vezano uz akciju 4. A posebno što se tiče pomorskog okoliša te također mjera zaštite e, pomorskog okoliša. Imamo cijeli niz mjera u akcijskom planu koji e, znači e, e, osmišljavaju mjere zaštite na terenu, na lokalitetima. U tom smislu želimo promicati mjere za zaštitu pomorskog okoliša u okviru zajedničke ribarstvene politike, a također imamo E, također i e, usklađenost sa okvirnom e, direktivom vezano uz pomorsku strategiju. Moramo imati zajednički pristup u okviru ovih različitih mjera. Isto tako imamo znači akcije vezano uz različite e, razine. Što se tiče mjera te akcija 8, 9 i 11 vezano uz upravljanje lokalitetima. Imamo znači olakšanje razmjene najboljih praksi. Imamo također i što se tiče bilateralnih sastanaka, trebamo uključiti i dionike kako bismo riješili te probleme e, e, pomorskih lokaliteta. U svakom slučaju moramo uzeti u obzir taj pomorski aspekt e, direktive Natura 2000. A što se tiče znači usklađenosti E, govorimo o djelovanju šest, govorimo o suradnji na regionalnoj razini kako bismo imali isto tako i promociju e, prekogranične usklađenosti. Imamo odgovornost E, što se tiče usklađenosti na razini država članica moramo u svakom slučaju uzeti u obzir taj prekogranični aspekt. A sad e, krećem na pitanja, važna pitanja u okviru djelovanja 7 i znači e, isto tako meso je da Gospođa Brijano je postavljala pitanja što se tiče pojašnjenja e, akcijskog plana e, za različite vrste. Ja ću početi sa zadnjim e, mesojedom. Govorit ćemo prvo o sprečavanju repopuliranja velikim mesojedima. Zapravo trebamo ciljati da e, unutar prirodnih raspona se e, obnove e, brojevi i to kroz održivu populaciju velikih mesojeda koji su važni i za ekosustave. Dakle, oni imaju i svoju ekološku ulogu. Desetljećima ili čak stoljećima ljudi su zaboravili već kako se nositi s velikim mesojedima pa ćemo mi e, svakako provoditi e, pojedine aktivnosti na lokalnoj e, razini, osobito u pogledu Vukova, koji su se vratili u pojedina područja gdje ih dugo nije bilo. Ali u skladu s općim načelima integracije mi kao komisija trebamo snažno podržati bilo koju mjeru koja E, zapravo sprečava sukob između velikih e, velikih mesojeda i ljudske aktivnosti. Dakle, e, trebamo tražiti rješenja i unutar ruralnog razvoja da bi se takva, e, takav suživot velikih mesojeda i ljudi mogao ostvariti. E, dakle, mjere trebaju sadržavati kompenzacije kroz nacionalne fondove, e, zatim e, poticaje za zaštitu stoke, za e, pse, zatim tehničku pomoć za dionike, brze intervencijske timove koji bi rješavali problematične medjede koji se u pojedinim slučajevima mogu opasno ponašati sprem ljudima. Ako nema do eh, zadovoljavajućih alternativa, eh, možemo imati eh, izuzeća od zaštite pojedinih vrsta, kako to trenutno imaju države članice. Puno je prije, primjera u Europi o uspješnom suživotu i praksi uspješnog suživota između ljudi i velikih mesojeda. I e, prelazim na pitanje e, koordinacijske skupine za ptice, Europske koordinacijske skupine, e, koji je projekt Eurosab i prema ugovoru pet je do sedam članova komisija različite konvencije o pticama selicama, e, pticama općenito, o lovu ili izlovu ptica e, i treba uspostaviti mehanizam koji će osigurati uključivanje različitih dionika. Još, još razgovaramo o e, praktičnim aspektima toga, tog projekta ali načelno koordinacijska skupina treba biti i savjetodavna, omogućujući određivanje prioriteta o tome kojim je pticama akcijski plan potrebni, tako da nacionalne organizacije to mogu e, e, uspostaviti. Prioritet C koji se odnosi na ulaganja sadrži e, neka opća pitanja, pitanja e, gospodina Florenca, gospođe Katenbaš, e, o financiranju i kompenzacijama za vlasnike zemljišta, te pitanja koja se odnose na ono što smo naučili poveznice s ciljevima, s fondovima i praćenje fondova Evropske unije i započet ću tako da kažem da akcijski plan želi potaknuti primjenu, odnosno provedbu direktiva u 2017. i 2018. E, u okviru e, višegodišnjeg financijskog okvira e, i nekoliko je reformi politika Europske unije koje će se raspraviti tijekom godine. Mi smo svjesni nedostatka sredstava zbog neučinkovitog korištenja dostupnih sredstava, ali smatramo da bi to trebalo proširiti, pogotovo za razdoblje od 2017. do 2019. Dakle, e, djelovanja 11 e, i 11 e, o fond za, o fondu za, Europskom fondu za ribarstvo i uključiti tu i razvojne programe do 2019. postoje e, određeni aspekti akcijskog plana koji se odnose na poboljšavanje e, višegodišnjeg financijskog planiranja država članica za Naturu 2000 e, i vjerujem da ćemo to moći ažurirati i bolje se pripremiti za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Što se naknada e, tiče, naknada vlasnicima zemljišta, to je već e, sad moguće, države članice moraju iskoristiti tu mogućnost e, i izraditi pravila. Djelovanje devet puna i učinkovito korištenje plaćanja iz Nature 2000 da bi se e, shvatilo zašto se to više ne koristi, budući da se poljoprivrednici često koriste da te naknade nisu dovoljne, to treba poboljšati. Što se tiče praćenja, plaćanja, e, imamo preporuku komisije od strane Europskog revizijskog studa, suda e, da bi se revidirali pokazatelji za E, cijelo razdoblje uz mogućnost određivanja novih a ne spriječivši pritom raspravu o novom višegodišnjem financijskom okviru. Što se tiče e, djelovanja 8, imali smo pitanje od gospođe Garcije kako bismo to mogli, kako bismo mogli povijediti djelovanje fondova Europske unije e, i privatnih sredstava što se tiče privatnog sektora utvrdili smo u akcijskom planu da postoje inovativni alati koji bi mogli pomoći promicanju e, očuvanja zemljišta u, ne samo u Europi nego i u drugim dijelovima svijeta kao što su Sjedinjene države i da bi to trebalo poticati kroz pilot projekte e, koji su usmjereni prema organizacijama vlasnika zemljišta, tako da ne vidimo tu rizika za zloporabu e, sinergije s e, fondovima Europske unije imamo kriterije e, i e, mogućnost odabira djelovanja za, bioraznolikost i prilagodbu promjeni klime i delegacija e, je zapravo postigla sporazum s Europskom investicijskom bankom o takvom financiranju e, i elementima za procjenu e, pogodnosti ili prikladnosti e, ovakvih projekata dakle i učinku na bioraznolikost i prilagodbu promjeni klime. Deveto pitanje je kap. Pitanja su se odnosila Hoćemo li mi kao komisija i dalje e, provoditi evaluaciju, gospodin Florenc je to e, postavio, zatim o detaljima e, bolje sinergije unutar kapa, gospođa Garcia, i pitanje o tome je li akcijski plan dovoljno ambiciozan što se tiče evaluacije učinka kapa na bioraznolikost i e, resurse koji za to stoje na raspolaganju unutar Nature 2000 i e, naknadama e, ribarstvu za dodatne troškove, to ćemo riješiti kroz još jednu studiju koja će 2018. biti izrađena, ali dodatna sredstva treba će namijeniti E, nakon što vidimo kako se sadašnja e, troše i kakvi su rezultati postignuti kroz njihovu namjenu. Što se kompenzacija tiče i zašto ih uopće sada spominjemo, a i prethodno sam to već e, naveo, želimo izbjeći napetosti koje se javljaju u e, suradnji s farmerima koji e, tvrde da sredstva nisu dostatna. Dakle, moramo provjeriti potrošnju i jednako je tako važno da bi države članice e, pratile koja je namjena sredstava i da oni koji upravljaju naturom 2000 2000 e, dobiju povratne informacije država članica o tome kako se sredstva namjenski troše. Još jedna stvar koju je, važno spomenuti u vezi kapa e, je, a odnosi se na vrste i staništa e, koja onih vrsta koja su u interakciji s poljoprivredom E, u tom kontekstu želim upozoriti da prijedlog komisije o zabrani e, korištenja pesticida u ekološki zaštićenim područjima je e, u Agriju naišao na negativan rezultat, odnosno bilo je negativno glasovanje. Mislim da ovakvi pojednostavljeni pristupi nisu dobri. I prelazim na 11. A to su e, ključni e, gospodarski e, elementi poput recimo udruga ribara, svih koji imaju koristi od održivog ribarenja unutar ekosistema kao na primjer turizam i tako dalje. Mi ćemo svakako e, promicati uključivanje različitih dionika, ali uključujući i organizacije ribara. E, I smatramo da je ovo vrlo važno u kontekstu e, razvijanja i uspostave mjera za ribarstvo. Akcijski plan sam po sebi ne dodjeljuje e, povećana sredstva održivom ribarenju, ali u djelovanju 11 omogućuje bolje iskorištavanje financijskih sredstava koja sad već stoje na raspolaganju za bioraznolikost, a to bi se još moglo i dodatno ažurirati. Ekoturizam i održivo e, ribarenje bit će sasvim sigurno vrlo e, važne teme i u budućnosti. Drugo je pitanje e, koje se odnosi na 12. djelovanje. Gospođa Masmaker e, je e, postavila pitanje o razvojnim programima. Jedno je djelovanje koje razvija kriterije za sve europsku zelenu infrastrukturu, a što bi se moglo koristiti iz sljedećeg MFF-a, a što se tiče mjera e, programa ruralnog razvoja i tu bi moglo doći do veće stope apsorpcije za zelenu infrastrukturu. I konačni prioritet koji se odnosi na e, outreach i angažman koji se Dakle, imamo pitanje od gospođe Brijano. Kako članovi Europskog parlamenta mogu e, doprinijeti e, postizanju ovih e, ciljeva? Mislimo da je akcijski plan namijenjen svim europskim građanima i mislimo da imamo ulogu koju trebamo odigrati, a koja se odnosi na izradu rješenja, e, zatim prikupljanje najboljih praksi i e, potrebu za uključivanjem dodatnih e, dionika kao što su na primjer korisnici ili vlasnici zemljišta. Imamo brošure na svim službenim jezicima koje možete dijeliti u svojim izbornim jedinicama i mi bismo svakako željeli e, pozdraviti veću i stupanj uključivanja članova Europskog parlamenta e, u raspravama e, koji se odnose na sljedeće razdoblje MFF-a. 13. pitanje, gospođa Brijano, o tome kako ćemo E, bolje uključiti e, odbor regija e, i lokalne i regionalne vlasti kroz zajedničku platformu odbora regija. Želim vam pružiti uvjeravanje da akcijski plan svakako uzima u obzir i mišljenje odbora regija koji je bio uključen u izradi ovog plana, ali u svakom slučaju Pogledate li djelovanje 1, 6, 13 i 14, vidjet ćete da nije na komisiji da komentira resurse koji će biti namijenjeni ovim e, ciljevima, međutim e, svakako uzimamo u obzir u e, punini ovo mišljenje odbora regija. Što se tiče zaštite okoliša, radionice, seminari, konferencije koji promiču e, e, i pametnu i učinkovitu e, provedbu direktiva na lokalnoj i regionalnoj razini će se održavati. to je platforma odbora regija i komisije za intenziviranje dijaloga i izradu legislative i to će se i e, primjenjivati na e, direktivu e, Natura 2000. Za djelovanje 14 pitanje gospođe Prijano koje se odnosi o nematerijalnoj kulturnoj baštini i prirodnoj E, baštiti. Europska godina e, kulturne baštine godina 2018. Nematerijalna i materijalna kulturna baština e, će biti dio primjene ovog djelovanja uz zaštitu prirodnih ekosustava i kroz to zaštitu materijalne i nematerijalne kulturne baštine, e, a očekuje se i e, odluka e, Europskog parlamenta o godini kulturne baštine uz različite programe. I posljednje, sljedeći koraci koje ćemo mi poduzimati, a to se smatra jednim ambicioznim programom koji uključuje puno dionika u naredne dvije i pol godine. Dakle, proglaš, proglasit proglašena je natura, dan nature 2015. Eh, svibnja Zatim e, imali smo e, i 6. lipnja e, jednu konferenciju odbora regija unutar malteškog predsjedanja i očekuju se zaključci vijeća. Opća pitanja o akcijskom planu također su postavljena pa ću na neka odgovoriti. Gospodin Poč o tome zašto neke e, stvari ne naglašamo, ne naglašavamo više kao što je poljoprivreda, transport i tako dalje. Više se koncentriramo na bioraznolikost nego na pojedine sektore jer smatramo da e, to može dati veći doprinos e, i u područjima poput e, poljoprivrede e, i e, transporta. Zašto nedostaje osvrt na polinaciju? Komisija je jako svjesna da su polinatori iznimno važni, dakle da su ključni u ekosustavima, da njihov, da je broj tih oprašivača u padu i pogotovo da je, da je nekoliko vrsta oprašivača ugroženo, ne samo e, pčele, već i pojedine ptice i šišmiši i tako dalje. Ali to ima veze s poljoprivredom, e, zdravljem bilja e, i istraživanjima, pa ćemo se tome posvetiti u izvan akcijskog plana. Postavljeno je i pitanje e, pitanje o e, inicijativi za transevropsko planiranje, e, što bi značilo obnovu prirodnih resursa i bolje povezanost. Želimo spriječiti mogućnost da u budućnosti MFF određuje e, kriterije za infrastrukturu e, i transeuropska mreža e, mogla bi u budućnosti imati smisla, ali želimo ispitati kako je to održivo. Bilo je pitanja i o poveznicama e, sa strategijom za bioraznolikost. Akcijski plan, moram reći, želi dati značajan doprinos postizanju ciljeva bioraznolikosti, ali sam akcijski plan ne može e, dovesti do realizacije e, ciljeva za bioraznolikost. To će trebati riješiti kroz direktive. Imamo e, ciljeve 2, 3, 4, 5 i 6. I osim toga tu je i pitanje o tome hoće li biti dovoljno političke volje za postizanje ciljeva bioraznolikosti. Ovaj akcijski plan e, ima 15 konkretnih djelovanja e, i većinu njih treba započeti tijekom 2017. da bi bili postignuti do 2019. pa anticipiramo brzi napredak i smatramo ovaj akcijski plan e, i direktive dobrim temeljem za postizanje ciljeve, ciljeva politike bioraznolikosti. Uzevši u obzir e, to da e, akcijski plan je došao ne iz DG Environmenta, e, nego od podpredsjednika Timmermansa i Katajnena i nemamo nikakve dvojbe o tome E, nakon što smo čuli na konferenciji o akcijskom planu podpredsjednika, potpredsjednike da e, njihova opredjeljenost i predanost tim ciljevima treba dovesti do rezultata. Pitanje je postavljeno također hoće li se e, uzimati u obzir specifičnosti država članica Gospodin Gerbrandi je to e, pitao. Što se tiče specifičnosti, e, svakako ćemo e, govoriti o tome, zato imamo bilateralne dijaloge, imamo odbor, imamo uvažavanje lokalnih potreba i što se tiče uključivanja različitih dionika. Provjera prikladnosti je provedena E, i akcijski plan u velikoj mjeri e, bavi se upravo e, bitnim pitanjima, pa nema nikakve specijalne zabrinutosti o tome da ove mjere ne bi djelovale. Skoro sam pri kraju. Dva su još pitanja, a odnose se na konkretne akcije. Gospodin Gerbrandi o e, zaštićenoj šumi Jelovježen u e, Poljskoj e, i sjeći stabala koja se sad događa. Poljske su nam nadležna tijela poslala e, svoje mišljenje o tome i odbacuju navode komisije o E, kršenju članaka 6.1, 6.3 i 12 i vjerujemo i čini se da nema namjere da se zaustavi sjeća stabala, a komisija će još analizirati njihov odgovor i odlučiti o narednom koraku i mogućem e, sudskom predmetu. Gospodin Ritterman je e, pitao, e, postavio pitanje o e, osjetljivim pašnjacima i pitanje je mogu li ti osjetljivi, može li se mijenjati kategorija, odnosno u kojim slučajevima je to moguće. Na primjer, to je moguće ukoliko ekološke koristi bi se e, mogle rješavati e, drugačije nego proglašavanje nekog područja, nego kroz proglašavanje pojedinog područja zaštićenim pašnjacima. Dakle, vjerojatno je da će biti, da će biti više e, tih pašnjaka i da kroz Naturu 2000 će veći broj E, se takvih e, pašnjaka pojaviti. Vjerujem da sam ovim odgovorio na većinu pitanja. Hvala vam na pozornosti. Hvala na istupnom izvještaju. Mislim da je on bio potreban e, jer smo imali mnoga pitanje članova odbora ENVI. Nadam se da su kolege dobile zadovoljavajuće odgovore, ali ipak ću sada e, dati mikrofon kolegama i kolegicama za e, diskusiju. Gospodin Florenc, gospodin Dorfman će dobiti riječ, gospođa Kadenbach, gospodin Demesmaker također, a u drugoj rundi se možemo vratiti E, kolegama i kolegicama koji e, nisu e, postavljali pitanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa komisiji. Tu ste zaista uložili napore i pokušali objasniti cijelu reformu natura u Europi. Hvala lijepa. Znam da je to jako teško. Imam jedan problem ja sam na kraju vašeg lanca. E, ja sam e, poljoprivrednik koji je na kraju tog lanca. E, ja imam ja nemam problema sa staništima, nisam se tu opekao. Ali nekoliko načelnih stvari koje nas zabrinjavaju. zabrinjavaju osiguranje e, staništa. E, neću uzeti e, vukove nego kormorane koje smo definirali kao potrebne zaštite u Austriji i u drugim zemljama je to bila prava katastrofa. Vlast, tijelo A je reklo da su oni u dobrom stanju, Eh, da lovci ili eh, ribari eh, smiju tu intervenirati, a onda je neko društvo za zaštitu prirodu reklo ne i onda je to tralo, tri godine dok je došlo do sudske odluke. sigurni uvjeti očuvanja moraju važiti za sve strane. Jedna stvar e, nije moguća da Brisel bude sugo odgovoran da stotine ribarskih poduzeća e, izgube egzistenciju jer kormorani e, jedu njihovu ribu. Ribnjaci recimo se isprazne, što onda? A definicija vukova, to je bilo aktualno u Švedskoj E, prošli tjedan. E, šta je sigurni, što su sigurni uvjeti očuvanja? E, vlada Švedske daje onda prijedlog i kaže takovo i takovo je stanje, a onda komisija djeluje na čudan način, kaže to nije tako. Tu nastaje spor između komisije i vlade a rezultat je, je da vukovi e, u, u, područjima gdje žive sobovi e, ranjavaju sobove e, ti, ti sobovi su onda raštrkati po ogromnom području ne mogu se ni prikupiti ne, nešto se tu mora učiniti. Mislim da je to potrebno kako bi bilo jasno. To i to je, su sigurni uvjeti očuvanja. A, a onda će neko doći e, i reći da recimo u istočnoj Europi situacija je sasvim drugačija. Moramo imati sve obuhvatne mjere. E, poljoprivrednici moraju biti uključeni, ne kažem da se sve mora raditi kako kažu poljoprivrednici, ali ipak se njihovo mišljenje mora čuti. E, pitanje e, obeštećenje, e, time nećete privući nijednog poljoprivrednika, jer je životinja koja je nastradala mnogo vrijednija nego ona svota koju će dobiti kao kompenzaciju prevencija je mnogo važnija i korisnija. To je ono što najvižnije što sam želio reći. E, dame i gospodo, nismo danas iz komisije, nismo danas e, čuli nešto o adekvatnom dohotku poljoprivrednika. Ja ne kritiziram ovo što ste rekli. E, E, poljoprivrednik mora imati novac u džepu, kaže vam, e, tri uzastopne godine e, gdje je mlijeko koštalo manje od mineralne. Kako može onda poljoprivrednik sudjelovati u nekom programu? Mm, mm, mm, Uvijek moramo imati na umu da ova luda poljoprivredna politika, e, to je ludost. Tu moramo djelovati. Tu sam na vašoj strani. Hvala lijepa, gospodine Florenc. Gospodin Dorfman je sljedeći govornik. Hvala. E, ja ću e, početi gdje je kolega završio. Imam dojam u ovoj e, direktivi e, na papiru postoji fleksibilnost ta kategorizacija zaštite e, vrsta ali to u praksi ne postoji Karl Heinz Florenc je dao nekoliko primjera neću sad govoriti o vukovima ali imamo vrsta u Europi koje, e, kojima prijeti izumiranje u mnogim dijelovima e, našeg kontinenta. E, sad smo, smo išli dalje od našeg cilja. Moramo unijeti fleksibilnost u zakonodavstvu. Možemo reći, ok, imamo sada uvjete očuvanja, ali tu mora postojati i fleksibilnost. Kad gledamo koliko je vrsta E, sada kategorizirano drugačije nego prije, to je nula. To se dakle ne događa. A sada dolazim do dragog Vuka. Znam, e, odgovor komisije, već smo prije dva dana imali jednu sjednicu u odboru regija, imali smo i uvijek isti odgovor Postoji suživot između poljoprivrede, brdske poljoprivrede mm, i e, koza i ovaca i vukova. To je sve jako lijepo. E, to je e, jednako moguće biti ću drastičan kao i suživot ljudi i štakora u gradu. To je moguće, ali teško. Imamo primjere u Njemačkoj e, populacija vukova se ne smije dirati, e, a onda se ona u, u tri godine ona udvostručava. Mm, e, naravno, e, prirodna ravnoteža mora postojati. Ona će postojati ona će postojati kad vukovi pojedu koze i ovce u određenim situacijama, ja govorim o zemlji iz koje dolazim, brdskom e, području gdje imamo pašnjake za koze i ovce. E, te su životinje e, na visini od 2000 metara. Ta su život njih i vukova nije moguć. Ako pogledamo korist za bioraznolikost, u Italiji imamo u nekoliko tisuća vukova, a polovica do trećine e, tih vukova su hibridizirani sa psima. To više nije srednje europski vuk, već su to hibridi e, a što je još teže u toj situaciji ova hibridizacija će ići dalje i, za nekoliko godina ćemo u Italiji imati samo te vukove hibride jer se, se vukovi vrlo lako križaju sa psima. Što je rezultat sveg toga? Moramo razumno razgovarati o stvarima. Što je smisleno? gdje možemo imati razuman suživon između potreba poljoprivrednika i održavanja bioraznolikosti. Što postižem time da uvodim u cijelu Europu vukovi? E, hoće li to povećati ili smanjiti bioraznolikost? Imat ćemo mnogo više vukova, ali mnogo manje nekih drugih vrsta. Hvala lijepa. Gospodine Dorfman. Gospodja gospođa ima riječ. Hvala lijepa komisiji. E, zahvaljujem se na iscrpnoj prezentaciji i e, odgovorima na, naša pitanja. To smo vrlo lijepo slijedili. E, jedna dopuna neke stvari niste dovoljno objasnili. E, možda možemo još to dodatno saznati. E, nadovezujem se na ono što smo sada čili, čuli. Imali smo velike e, diskusije o dabrovima, o vidrama tu problematiku ne možemo sasvim zaboraviti. Ne radi se samo o ekonomiji. Radi se o područjima Natura 2000. Mm, e, pogođeni su i poljoprivrednici i lovci. Oni imaju jake lobije. Oni su jako zastupljeni i u medijima. A s druge strane imamo zaštitare ekologe. Imamo jednu konfliktnu situaciju mm, i često su to žestoke diskusije e, bez e, pravih znanstvenih osnova. Mm, moramo imati jasnije odluke e, od strane komisije. Mm, što možemo poboljšati? Na pritisak javnosti sada E, dobivamo polovična rješenja. Imamo tu rupe ili ih možemo nazvati fleksibilnim e, interpretacijama. Onda je jako teško e, u jednom području imamo izuzetka, drugdje su ljudi bili ojađeni, nisu mogli intervenirati E, neki ljudi kažu zašto mi ne možemo e, raditi ovo, a drugi mogu i tako dalje. Moramo te zadaće e, dobro definirati i toga se držati. Hvala lijepa. Gospodin Demesmeker ima riječ. I ja bih htio početi e, time da zahvaljujem, zahvalim e, komisiji na detaljnoj prezentaciji i odgovorima na naša pitanja. Zaista ste se potrudili da odgovorite na naša pitanja. Imam neka pitanja na koja nisam dobio odgovore. Počet ću time da kažem da imamo visoka očekivanja od ovog akcijskog plana, naročito što se tiče smjernica u Naturi 2000. I u provedbi moramo u stvarnosti poboljšati provedbu. A akcijski plan je korak naprijed. Međutim, kada se e, kada gledamo koliko smo ciljeva bioraznolikosti e, postigli e, moramo e, reći da moramo i dalje djelovati da za sada nismo dovoljno učinili nije mi jasno kako komisija namjerava poticati i podržati dalje akcije što, se, što će se dogoditi nakon 2020. Bioraznolikost po definiciji zahtjeva dugoročne akcije i strategije. E, ovdje smo mi u zamci e, e, VFO-a koji je kratkoročan, relativno kratkoročan. Što je hendikep? Moramo razmišljati o našim vizijama, kako možemo oblikovati dugoročno naše strategije. E, tu se e, referiram na neke točke akcijskog plana koje sam naglasio u izvještaju e, zelena infrastruktura DMG mreža. Tu nemamo opipljive prijedloge Ponavljam, mi smo u toj zamci kratkoročnosti. Moramo se bolje pripremiti. Moramo pokušati pokrenuti e, zeleni sustav in infrastrukture, bolju međupovezanost. Isto se tiče i oprašivača. Oprašivači E, su malo e, zaboravljeni, mada je to urgentno. To je ključno ako e, želimo stvari rješavati holistički. O, I opet ovdje trebamo dosljednije akcije, koherentniju viziju, bolje sagledati što se događa dugoročno. Komisija mora nastaviti radom. Hvala, gospodin Flanagan. Hvala. Govorili smo o važnom području iz svog iskustva kad govorimo o pticama i e, staništu, a radi se o komunikaciji. Slažem se sa zaštitom, to je ključno i naša budućnost e, ovisi o tome, no ako ne konzultiramo ljude unaprijed, onda stvari krenu na prijevo. A kad govorimo o direktivi o pticama i staništu, u Irskoj nismo imali konzultaciju. Što se dogodilo? Mi smo imenovali, odredili lokalitete vrlo brzo, nismo znači detaljno proučavali situaciju i na kraju se smo se našli e, u znači e, situaciji da nemamo znači prave lokalitete koje se e, nazivaju onim imenima kojima su se ti lokaliteti nazivali 600 godina ponekad. Možemo reći da imamo znači ta imena koja se koriste stotinama godina ako neki ljudi ne mogu na određenom terenu i dalje nastaviti svojim praksama, onda zapravo e, e, imaju osjećaj e, da ih se nije konzultirano. Na primjer imali smo znači situaciju da da znači da 70 godina imamo određeno ime lokaliteta, a kad je, na primjer, e, taj čovjek e, se upoznao sa e, direktivom, kad mu je policija rekla da ako nastavi sa djelovanjem onako kako je to radio, znači godinama, 70 godina, onda će biti uhićen. I mislim da tu postoji zbilja problem komunikacije. Postoji znači problem komunikacija u okviru EU-a i s komisijom. Ono što je važno je Vlada je mene također dovela u pitanje, ali možemo reći da nas nisu konzultirali i konzultacija e, se odvija E, znači na način da zapravo idemo pred rudo. Moramo puno naučiti od toga. A kad govorimo o lokalnim vlastima, mi nemamo lokalne i regionalne e, vlasti. Jedine takve vlasti su e, ustanovljene od strane znači s novcem EU-a kako bi se znači stavili u konkurenciju jedni prema drugima. Ono što je važno, mi imamo znači odbor za europska pitanja u okviru našeg parlamenta i puno stvari se mora napraviti, no ono što je e, važno je da e, oni ne funkcioniraju na najbolji mogući način. Imali smo nedostatak e, komunikacije i u tom smislu e, znači imali smo e, ljude koji su čuvali svoju zemlju stotinama godinama, a sada im se nije objasnilo što će se promijeniti i oni su zapravo se na neki način e, uvukli u sukobe čak i sa policijom. To je dovelo do situacija gdje su ljudi dobili informaciju da ne može sad koristiti određenu zemlju onako kako je koristio godinama. Imali smo znači cijeli niz e, problema vezano uz tresetišta i tako dalje. Ako želite nešto silom nametnuti, onda će vam se, će se to okrenuti protiv vas. Moramo u svakom slučaju biti suptilni a to se nije dogodilo. Ja sam vegetarijanac i isto tako štitim i floru i faunu. No, u svakom slučaju znam što se događa u mojoj regiji, moramo čuti poruke Moramo u svakom slučaju poslušati te poruke vezane u sjetljive e, vrste, imamo e, znači ugrožene vrste, ali jedna znači e, stvar koju imamo, moramo imati na umu je da imamo organizaciju a imamo organizaciju koju smo nazvali, e, znači nema ljudi na zapadu od rijeke Šenon. Ono što imamo tu na umu da moramo misliti na ljude. Prije svega se misli na okoliš, ali ne misli se na ljude. Ja tražim da imamo isto usredotočenje i na okoliš, ali da moramo prije svega uzeti u obzir i socijalne potrebe populacija koji koriste te usluge okoliša. Imali smo situaciju prije puno godina gdje znači e, su e, farmeri otkrili da e, znači ne mogu nastaviti sa praksama koje su provodili stotinama godina. Da i došlo je do sukoba sa farmerima. Da smo imali komunikaciju s njima, toga ne bi bilo. Imali smo isto tako i ove e, zone za ribarstvo. Imali smo cijeli e, znači e, niz malih ribara koji provode malo ribarstvo na tim područjima. I mislimo da u okviru e, novih e, e, akata moramo uzeti u obzir način na koji ljudi provode to ribarstvo. Mislim da je ovdje nešto što se događa, što je zapravo vrlo zabrinjavajuće. I ponavljam, slažem se sa direktivama o pticama i staništima, ali moramo poslušati, što ljudi misle, moramo uzeti njihovo mišljenje u obzir. Ako Znači, ti ljudi nestanu i ako prestanu upravljati i koristiti zemlju i terene, tko će onda koristiti to zemljište? Moramo u svakom slučaju tu realnost uzeti u obzir. Hvala. Thank you, Mr. Flanagan. Madam Mokan. Hvala, gospođa Mokan. Željela bi također zahvaliti komisiji zbilja na dobro obavljenom na poslu. Odgovorili su na naša pitanja. No, Problem je u tome da stvari se ne uzimaju dovoljno ozbiljno u obzir. Imamo znači novce u okviru projekata Natura 2000, ali da se novac ne koristi na pravi način. To, tome se žali, ali ne više od toga. Zbog toga mi je drago da je komisija spomenula ovaj slučaj Poljske. ali sve je to došlo prekasno kad govorimo o bioraznolikosti u Europi ona se uništava jer se ne primjenjuje na pravi način europsko zakonodavstvo. Što možemo napraviti na tom području prije svega? Moramo e, osigurati poštivanje zakona, a s druge strane komisija mora intervenirati kad imamo kršenje zakona. Isto tako s druge strane moramo imati prikladno e, financiranje. Radi se o novcu koji se koristi u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Radi se o velikim financijskim sredstvima i e, moramo jedan dio tih sredstava potrošiti na bioraznolikost, raznolikost općenito i prirodu. Imali smo E, zadnjih godina e, smanjenje broja ptičih vrsta e, u poljoprivrednim područjima i to je veliki signal za upozorenje. Da, imamo u svakom slučaju ono što to e, moramo imati na umu da je isto tako takva bioraznolikost e, zbilja dio šireg problema klimatskih promjena i zaštite klime. E, ne znam da li sad tu moramo raspravljati o tome da li trebamo imati vukove ili ne. To mi se čini malo čudno jer prije u prošlosti smo uzimali kao normalno da zaštićujemo prirodu. No, sada se stvari mijenjaju. Ono što moramo imati na umu da vidimo zbilja gospodarske aspekte, klimatske aspekte. Drago mi je da je komisija spomenula to bolje pristupa stvari nego prošlih godina, ali ono što nam je potrebno zapravo čvršća ruka kad govorimo o financiranju te također e, poštivanju zakona. U tom smislu e, komisija ima instrumente na raspolaganju i mora je koristiti. Hvala. Imamo li još kakvih drugih pitanja? Gospodin Hojzling. Gospodin Dorfman e, nažalost više nije tu. Ova rasprava o Vuku je aktualna i u Njemačkoj. Ono što me tu e, ljuti e, su ove kontroverzne politike. Imamo nekoliko vrsta koje se više množe nego prije nekoliko godina, uključujući i Vuka. E, sve moramo gledati sve obuhvatno. E, imamo neke e, vrste koje se dobro množe i gdje smo se jako angažirali, ali ne gledamo jako nazadovanje raznolikosti u poljoprivredi. Tu se moramo više brinuti. Napravili smo u mojoj regiji jednu studiju u u, mojoj e, e, regiji je 95% finden sind, die sind massiv bedroht. Aber die ganze e, jedne o, ptice postala izumrla, a govorimo o dabrovima i tako dalje. U sljedećeg ćemo tjedna e, raspravljati o ekološki zaštićenim područjima. 5% mm, e, e, površina je uključeno u to. Tamo se ne smije koristiti pesticidi. Mm. To su vrlo mala e, područja i ako i tu dozvolimo pesticide, to e, će zaista biti strašno. E, nadam se da se ne radi samo o Naturi 2000, već da ćemo se sveobuhvatno baviti poljoprivredom, što je jako potrebno. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ako nema drugih govornika, e, onda ćemo dati izvjestitelju riječ opet. Izvolite. Hvala. Hvala svim članovima parlamenta na pitanjima, uzeo sam e, na znanje da nitko se ne protivi akcijskom planu, no da to nije dovoljno, mi to uzimamo u obzir. No, prije svega što se tiče pitanja gospodina Florenca, moram vam reći da imamo znači e, zbilja poštivanje ove situacije farmera, uzimamo to e, u obzir i uzimamo u obzir e, pitanje cijene mlijeka, to nije naravno povezano sa ovim pitanjem Natura 2000, ali da zapravo e, shvaćamo da Natura 2000 može biti e, shvaćena kao dodarni teret. teret. Govorite o e, kormoranima, ali isto može vrijediti za dabre ili neke druge vrste. U nekim situacijama oni su stvorili zbilja katastrofalne štete trebamo u akcijskom planu pojasniti kako ići dalje. A što se tiče određenih vrsta, e, imamo, znači i tih vrsta, imamo različite statuse što se tiče zaštite. Moramo također imati zaštitu javnih interesa. A ono što čujem iz vaše intervencije, da e, nam je prije svega potrebna jasna slika kako rješavati ove e, ova pitanja znači e, ponekad nisam shvatio e, što se koje podvrste se trebaju zaštićivati kako bi se cijela vrsta zaštitila no jedno pitanje loše prakse je da se uvijek prokazuje e, Brisel kao onaj koji čini loše stvari. A naravno mi smo činili pogreške, ali moramo tu ne smijemo miješati europska pitanja i pitanja koje se trebaju rješavati na nacionalnoj razini. Imamo s jedne strane to pitanje Vukova, s druge strane pitanje statusa zaštićene vrste. morate također uzeti u obzir, na primjer, e, različite e, situacije u različitim državama, na primjer u Švedskoj, genetsku otpornost i tako dalje. No, gospodin Florenc je rekao e, nešto vezano uz održivi prihod farmera. Ja sam nisam o tome govorio nego o znači prikladnoj naknadi u okviru Nature 2000. Ono što je važno je da uzmemo u obzir potrebe farmera poljoprivrednika. Često smo govorili i o fleksibilnosti, ali na papiru u teoriji. Zbog toga je potreban akcijski plan. Da, s jedne strane imamo dokument, imamo znači duh i ono što stoji u odredbama direktive. A imamo također i primjer, na primjer gospodin Flanagan je rekao, gdje na terenu nije postojala nikakva fleksibilnost. No drugdje smo isto tako bili svjedoci prilagođavanja na terenu. Kad govorite o tom pitanju ljudi i e, e, vukova i e, suživotu, na primjer ljudi i štakora u gradovima, možemo reći da ne gledamo na te stvari na isti način ljudi na štakore ili na vukove. Možemo reći da što se tiče vukova i ruralnih područja ima vrlo uspješnih priča u Europi. Ono što je važno da postignemo dobru ravnotežu. Trebamo u svakom slučaju vidjeti kako e, stvoriti održiv okvir, ali naravno ne na štetu ni e, stočara ni farmera. Možemo reći da imamo također i te cikluse e, ekosustava kojih se moramo pridržavati. Što se tiče hibridizacije e, Vukova nemam informacija vezano uz to, no što se nas tiče nemamo sad tu informaciju o rizicima zamjenjivanja E, vukova s nekom, nekim drugim vrstima. Što se tiče ovog pitanja oprašivača, mi ćemo nastaviti sa djelovanjem i e, pokušat ćemo s drugim glavnim upravama vidjeti na koji način se uhvatiti u koštac sa ovim e, pitanjem. Gospođa Kafenbak je govorila o različitim e, različitostima u regijama. Da, postoje znači pravila gdje e, se određene stvari na dobar način primjenjuju u jednoj regiji, a ne, ne na loš način u drugoj regiji. Post, treba postojati dijalog o razmjeni dobrih praksi. U svakom slučaju isto mi je drago da čujem e, o toj smjernici što se tiče e, velikih očekivanja da, u svakom slučaju moramo e, imati prijevod na našem sajtu na e, svim jezicima kako bi se na više jezika kako bi se e, znači te smjernice širile. A kad se, kad se govorimo o ciljevima za bioraznolikost 2020. godine e, akcijski plan u tome može pomoći. No moram reći s jedne strane imamo tu zelenu e, infrastruktura koja može pridonijeti ostvarivanju ciljeva, a drugo što je korisno je smjernice o uključenju usluga eko sustava to je nešto što se mora uzeti u obzir. Neke države to e, su učinile i u okviru nacionalnih e, zakona, a ono što je važno je da zapravo proširimo područje primjene toga. A kad govorimo o 2020. godini, to je pitanje ne za e, Europu, nego i za cijeli svijet. Znači, ako želimo postići ciljeve, nećemo ih naravno postići sve, ali moramo vidjeti na koji način možemo uključiti ovu globalnu strategiju za bioraznolikost e, u ovu strategiju za 2020. godinu. Gospodine Flanagan, vi ste dali zbilja snažan primjer onoga što se ne treba činiti što se tiče korištenja zemljišta, najbolji pristup farmerima i tako dalje. E, ono što morate na neki način e, poslati kao poruku farmerima je da čine dobar posao i da trebaju ići u pravom pravcu. Naravno, to je pitanje komunikacije. E, a ovakve situacije koje ste vi opisali dovode do gubljenja povjerenja. U nekim državama imamo lokalne veleposlanike koji su uključeni u razgovor sa dionicima i stvari su se u tom smislu e, jako promijenile. Da, ponekad e, razgovor e, sa svim dionicima ne može riješiti sve, ali može riješiti puno stvari. Evo, mi želimo ići u tom pravcu, znamo da moramo razgovarati s ljudima. Naravno, ne možemo sad ići u e, sva i najmanja mjesta u regijama, ali ono što je važno je da imamo i snažnu suradnju sa državama članicama i zbog toga želimo također osigurati i e, suradnju sa odborom regija kako bismo uspostavili snažan dijalog koji bi e, stvorio, izgradio povjerenje. Moramo identificirati zajednička područja suradnje na kojima, u koja ćemo onda uključiti sve dionike. Gospođa Hoken je govorila o potrebi poštivanja zakona, zbog toga nam je potrebna daljnja provedba u okviru akcijskog plana. Također moramo imati i e, daljnje financiranje u okviru e, zajedničke poljoprivredne politike. Moramo uključiti ta pitanja u buduće rasprave o budućnosti ZPP-a. Da, sva ta pitanja moramo uzeti u obzir u okviru Natura 2000. Gospodža gospođa Kösling, da, dobro govorite da se ne moramo, e, ne smijemo e, usredotočiti e, na vrste koje se množe. Mnoge vrste se ne umnožavaju, a ono što je zapravo tragedija u, biorazno, e, tragedija u bioraznolikosti da polako imamo opadanje. Ono što je važno je da smanjimo rizike i da za, na određenim područjima isto tako povećamo e, zaštitu i prilagodimo status zaštite. Što se tiče ovih ekoloških e, zona, moramo znači, imati tu raspravu vezanu uz korištenje pesticida. Hvala. Hvala na raspravi. E, poštovani kolege, nemamo više točaka na dnevnom redu. E, mislim da ćemo imati prilike. Imat ćete vi mogućnost privatno razgovarati s gospodinom De Galdorosom. No, Sljedeći je sastanak idući tjedan u Strasburu, a onda redoviti sastanak u Briselu 21. i 2. lipnja to je to. Hvala.